Kolege Liebe Kolleginnen bitte nehmen Sie Kolegi i kolegice, molim vas da zauzmete mjesta. Počet ćemo. Pred vama leži dnevni red. Prvo eh, je pitanje da li prihvaćamo ovaj dnevni red. Ima li nekih primjedbi? želja za promjenama, to nije slučaj. Time smo dnevni red usvojili kako stoji. Dolazimo do točke dva. Priopćenja predsjednika. E, jedno je priopćenje da e, je ova e, sjednica se prenosi preko interneta, ona je web streamed, pa se molim vas prema tome ponaša se pa e, isto tako i tiho govorite. Drugo, e, imate e, popis pisma koje je tajništvo zaprimilo. Ako ih želite pogledati, tajništvo će im vam dati to E, e, pregovori o, o okolišu e, idu od 16. do 29. rujna, a još jedna sjednica će biti prije sjednice u Nairobiju 29. prosinca. Možda možemo očekivati neki napredak. Prije no što počnemo, da, e, želio bih vas podsjetiti, to sam napravio i preko e-maila, da Lena Ik, e, e, je bivša članica našeg odbora, umrla prije deset dana. 10. Mm, rujna je umrla Mnogi su je dobro poznavali i bili su impresionirani njenim radom u Inti. Jako sam tužan zbog ove e, strašne vijesti koje smo dobili. E, ona je imala 28 godina i to je strašno jako ćemo se dugo sjećati. Sjećat ćemo se njenog kreativnog rada. Hvala lijepa. Onda dolazimo do treće Odobrenje zapisnika sa sjednice održane 13. i 14. srpnja 2015. Ni tu nema nikakvih primjedbi. Ako e, nemamo do kraja sjednice nikakvih primjedbi, onda ćemo e, zapisnik smatrati usvojenim. I, idemo na točku četiri. Vrlo mi je drago što je s nama e, zamjenik glavnog direktora glavne uprave za trgovinu Mauro Petričone i s njim ćemo ovdje razgovarati o novom prijedlogu e, sustava za zaštitu ulaganja unutar e, TTIP-a. Ja ću mu odmah dati riječ da nam malo detaljnije pojasni taj prijedlog. Izvolite, imate riječ, Mauro. Hvala lijepa predsjedatelju. E, vrlo mi je drago što sam ovdje opet u ovom odboru kako bih vam dao prezentaciju e, namjera komisije za prijedlog SAD-u o e, TTIP-u, to jest točnije o zaštiti ulagača sam je direktor, direktorica htjela biti ovdje, ali je ona u SAD-u. E, sigurno će se i ona sama pojaviti ovdje i e, objasniti vam zašto smo napravili ove izbore. E, u prvom redu nešto o postupku. To je bez presedana zapravo. To nije formalni tekst to je nacrt e, e, teksta komisije. Mi smo to e, podnijeli vijeću istovremeno kao i u parlamentu. I vijeće će započeti sa svojim raspravama prije no što to postane prijedlog i što to uđe u pregovore. Ovaj odbor je naravno uključen bio u raspravu o ovom prijedlogu, to je do, prilično rijetko, ali to je vrlo poseban slučaj. E, ovo je slučaj od ogromne važnosti, pa je došlo do e, jedne vrlo žive rasprave. O tome treba detaljno raspraviti. E, ja bih ovdje htio to, taj nacrt ovdje predstaviti i odgovoriti koliko god budem mogao na vaša pitanja. E, nadam se da ću moći dati odgovor e, što je brže moguće. A onda ćemo vidjeti kako će teći rasprava. Komisija je također poduzela korak bez presedana, naime objavila je taj tekst. Normalno to ne činimo. E, sada objavljujemo prijedloge koje smo stvarno e, donijeli. Ali ovdje zbog razloga koje sam već spomenuo odlučili smo da je neprimjereno da čekamo e, i da objavimo tek gotov prijedlog. Predsjedniče, imali smo godinu i pol, možda i više rasprava o toj temi. mi želimo e, postići sporazum na početku mandata da ćemo TTIP e, e, koristiti kao priliku za duboke reforme mehanizma zaštite ulagača. Znamo kako je intenzivna ova debata koja se odvija ono što je postalo sasvim jasno e, s obje strane rasprava da e, građani e, nemaju povjerenja u sustav arbitraže, trgovinske arbitraže. I dali su nam jasnu indikaciju i to je parlament vrlo jasno interpretirao da moramo ići e, prema e, više pravosudnom sustavu i mehanizmu. U svibnju smo imali e, prvi konceptualni tekst koji smo raspravljali na sastancima. To vjerno odražava strukturu ovog dokumenta. Imamo dva temeljna elementa. Prvi se tiče zaštite u ulaganja to je završetak ona rada koji smo već počeli nakon Lisabonskog sporazuma. Moramo osigurati da su standardi zaštite jasni, definirani, operativni, da se mogu odlučiti e, u riješiti u na sudu i da, da na, ne utječu na prava država da reguliraju javne interese a drugo je da se e, e, pokrenemo od sustava e, privatnog sudstva u, u sustav gdje se sporovi rješavaju od strane profesionalnih tijela, to jest profesionalnih sudaca. Sudaca u koji možemo vjerovati u njihovu objektivnost i nepristranost. ne začuđuje da su to upravo oni zahtjevi koje je postavio parlament u rezoluciju o TTIP-u po ovoj temi. E, standardi zaštite moraju biti u pravnom okviru, e, e, eksplicitno se mora zaštititi pravo reguliranja i stvaranje novog sustava rješavanja sporova. Transparentnost i nezavisnost sudaca je od ključne važnosti. A glavno je možda kod toga e, mogućnost žalbe ako je došlo do nekakvih pravosudnih grešaka. Ja ću sada ući malo u detalje toga kako smo to e, pripremili. Glavni e, element koji je potpuno nov u ovom prijedlogu je novi članak Eh, o pravu reguliranja. Eh, eh, investicijske i regulatorne mjere. Pravo reguliranja od strane države je ovdje potpuno očuvano. Tu je jasno u toj odredbi da odredbe o zaštiti ulaganja ne sprečavaju vlade da mijenjaju pravni okvir uključujući i situaciju kad bi to moglo negativno utjecati na očekivanje dobiti od strane ulagača. E, potreba za takvo pojašnjenje je bila potrebna e, jer moramo imati e, pravičan postupak u zaštiti prava. Išli smo i korak dalje. Nismo prtljali oko samih standarda, imamo E, e, nove nova pojašnjenja u, glavnom članku koji se tiču svih standarda zaštite. Drugi element se tiče e, rješavanja sporazuma, sporova, oprostite. U TTIP-u će biti sud za rješavanje sporova prvostupanjski sud sa 15 sudaca i žalbeni sud sa 6 sudaca koji će svi biti javno imenovani. 15 sudaca e, će e, imenovati zajedno Evropska unija i SAD. Oni će biti jedini suci koji će moći rješavati e, sporove po TTIP-u. E, pet će doći iz Evropske unije, pet iz SAD-a, a pet će biti državljani trećih zemalja. E, svaka strana će odabrati suce svoje nacionalnosti, mi ćemo e, odlučiti kakav će se postupiti, a za treće zemlje o tome ćemo još odlučiti to je manje složeno nego što se e, čini jer već to i imamo u nekim e, pro procedura u nekim procedurama e, u, procedurama svjetske trgovinske organizacije. Mm, mm, tu već imamo primjera suradnje sa Sjedinjenim državama u odabiru sudaca Suci će morati, e, morati imati visoke tehničke i pravne kvalifikacije. Nešto slično e, kao što se traži od sudaca e, međunarodnih sudova pravde. Imat ćemo i mehanizam odabira suca za jedan će biti e, e, e, iz Evropske unije, jedan iz SAD-a, jedan iz treće zemlje. A selekcija će biti nasumična. Dakle, moramo imati jednog objektivnog suca iz treće zemlje, to će, o, taj će odabir također imati i na umu e, opterećenje sudaca. To je radikalna promjena od sustava u kojoj su stranke e, birale e, tri suca za arbitražu. One su i indirektno birale i trećeg suca arbitražnog suca E, taj sustav e, ovdje strane neće imati utjecaje na odabir sudaca. E, onda se postavlja i pitanje nezavisnosti tih sudaca. Prvi korak u tom smjeru je sustav plaćanja. Neće ih više plaćati strane u sporu, E, biti će plaćane od strane e, strana u sporazumu između Europske unije i SAD-a. Sustav koji smo odabrali za taj sud je inspiriran e, već postojećim tijelima E, žalbeni sud e, svjetske trgovinske organizacije na primjer će mjesečnu plaću pa će oni moći e, biti dostupni kad ih trebamo i onda će također biti plaćeni za onaj rad koje obavljaju na određenom sporu sve će to biti javno objavljeno to to će biti plaćeno od Eh, javnih tijela eh, strana Europske unije i SAD eh, za vrijeme svog imenovanja ti suci neće moći raditi kao odvjetnici i pravni savjetnici u sporu u dotičnom sporu. Što se tiče žalbeni sud, Šest članova su predviđena, dva iz EU-a, e, e dvije iz SAD-a, dva iz e, trećih zemalja. Imamo tri člana, će sjediti u žalbi određenog slučaja, isti sustav će biti plaćanja iz javnog proračuna. i e, objektivnost, nepristranost e, sudaca, neovisnost sudaca. E, već smo pregovarali o tome u CETI. imali smo, imamo tu kodeks ponašanja koji je inspiriran međunarodnom odvjetničkom komorom. To je obvezno za suce tog suda taj kodeks ponašanja, provedba kodeksa neće biti ostavljena samim sucima. E, tu ćemo uključiti predsjednika e, suda ili predsjednika žalbenog suda, ali ćemo u većini slučajeva koristiti treću stranu. E, imamo razne opcije, predsjednik arbitražnog suda, predsjednik Iksita, Eh, ili neka druga eh, međunarodna institucija sa eh, dobrom reputacijom koja će osigurati nepristranost u provedbi kodeksa ponašanja. imamo odredbu o financiranju rješavanja spora. Jedna na zabridnost koja je izražena jeste E, da će financiranje treće strane u sporu biti za e, zamjenu za kompenzaciju. To je prirodni aranžman koji ne možemo zabraniti, ali to možemo učiniti transparentni. E, sud će to znati i uzet će u obzir financiranje treće strane Jedno pitanje koje se svakako pojavljuje e, je složenost sustava i troškovi. E, početni izračuni pokazuju, e, naravno nemamo još konkretnog dokaza, ali ono što znamo iz prošlih iskustava nam pokazuje i kao i iskustvo plaćanja za žalbene sudove svjetske trgovinske organizacije to će biti 1,5 milijuna eura e, svota koja nam se čini razumnom. Ako je usporedimo s onim što ćemo postići e, na e, polju vjerodostojnosti, jer ćemo imati veliku vjerodostojnost. Multiplikacija tih mehanizama bi mogla postati problemom. Istovremeno jedan dio te rasprave pokazuje da postoji sve veći konsenzus o multilateralnim e, institucijama u rješavanju sporova. Multilateralna institucija e, treba multilateralni konsenzus, a e, to možemo graditi s vremenom. Eh, odmah ćemo eh, okupiti eh, zemlje koje su sličnog mišljenja kako bismo dobili konsensus za takove institucije. U prijedlogu ćete naći prijelazne odredbe kada takva multilateralna institucija zaživi, onda će transfer nadležnosti o, preći iz bilateralnog u multilateralni sustav. I na kraju predsjedatelju, e, što to znači za ulaganja? Kako na to moraju gledati ulagači? E, čuli smo u raspravi o sve većoj složenosti, troškovima, e, trajanje mehanizma i tako dalje. Jedan element koji doprinosi trajanju i složenosti, koji E, mora postojati, to je postojanje mogućnosti žalbe. Solidnost mehanizma e, žalbe e, je vrijedna svakog dodatnog troška i trajanja. A za ostatak imamo tehnike da se možemo vratiti u određenu ravnotežu. Koristit ćemo to, imamo stroge rokove za određene faze postupka ako to usporedite sa prosječnim trajanjem e, slučaja koji se rješavaju po pomoću SDS-a, tu prolazimo dobro. Imamo ograničene troškove jer ograničavamo troškove samog spora. E, e, sustav suđanja neće plaćati strane one će plaćati troškove svojih pravnih savjetnika ako izgube e, i troškove e, savjetnika druge strane. E, dobit ćete novac natrag ako ste dobili, ako tračite tuđe vrijeme onda morate platiti. Ono što nastojimo kompenzirati neke e, teškoće za e, ulagača. Ne smijemo zaboraviti da je to način da povratimo vjerodostojnost u mehanizam rješavanja sporova. E, s tim na umu mi ćemo osigurati da ulagači iz EU-a u SAD-u će imati istu zaštitu kao drugi ulagači oni će se i dalje koristiti osnovnim e, garancijama koje su slične onima koje dajemo stranim ulagačima u e, Europi iz na, na temelju našeg vlastitog prava i ugovora. E, rješavanje sporova će biti mnogo, mnogo bolje. To očekujemo. E, a računamo da će to biti i dobar signal za privlačenje ulagača u Europu. E, e, strani ulagači će imati dodatna jamstva da će biti tretirani po zakonu ni bolje ni lošije nego europski ulagači. Ovdje ću se zaustaviti i biti ću za vrlo bit će mi vrlo drago da odgovaram na vaša pitanja. Svi već poznamo ove prijedloge, ali moram reći da uvijek imamo pitanja, to uvijek možemo očekivati, makar dobro znamo materiju. Hvala lijepa. E, sada ću e, moliti e, da govore izvjestitelji u sjeni, a onda će doći na red drugi članovi odbora kao e, za, e, za, zastupnik, e, zamjenica gospođa Sevija je gospođa Frovi. Hvala predsjedniče, hvala na ovom, ovoj intervenciji. Kao što ste i rekli, već e, nekoliko mjeseci smo tražili da se zamijeni mekanizam ISDS e, sustavom koji će jamčiti prava država koje se obvezuju na transparentnost i koje će imati također i žalbeni mekanizam. Čini mi se da ovaj prijedlog zaista ide u dobrom smjeru, no međutim moramo biti oprezni, moramo biti sigurni da svi uvjeti budu ispoštovani i održani za vrijeme pregovora sa zemljama partnerima. Ovaj sustav mora biti javni sustav i ne smije se zloupotrebljavati. Ako mi dozvolite, ja bih vam postavila određen broj pitanja i pojašnjenja uz, vezano uz više točaka. Najprije, što se tiče ovog novog sustava, koje su reakcije zemalja partnera s kojima trenutačno pregovaramo, jesu li oni spremni prihvatiti ovaj novi sustav i jeste li već imali neslužbene razgovore o ovom pitanju sa Sjedinim američkim državama? Drugo pitanje, možete li nam reći Kakvu potporu će imati e, mala i srednja poduzeća u pristupu ovom novom sustavu? Da li je predviđena neka financijska ili pravna pomoć? Zatim, komisija je u više navrata rekla da ovaj novi sustav će spriječiti zlouporabu žalbenog sustava. Možete li nam dati više elemenata o ovome i po kojim e, kriterijima će se suditi je li neki e, sustav zloupotreben ili ne. A što se tiče e, garancija za ulaganja, komisija je rekla da će raditi sa drugim zemljama na ovom pitanju. Možete li nam već sad reći koje zemlje su iskazale interes za ovo do sad? Hvala. E, hvala lijepa. Pa ja sada imam sam riječ kao izvjestitelj. Bio sam iznenađen donekle i razveseljen što je komisija e, tako ozbiljno shvatila rezoluciju e, parlamenta i provela je. To su već, e, tu imamo već važne elemente postupka, nezavisnost sudaca, na primjer. E, oni neće biti više imenovani od stranaka u sporu. E, imat ćemo jednu novu instancu i da postupak će biti transparentan. Što je još važnije, jeste da su zahtjevi jasnog načela e, prava reguliranja e, za partnere da je to osigurano. U odjeljku 2 e, a članka 2 da je to načelo koje se provlači kroz cijeli članak. A i onda također izmjene zakona ko, što je prije dovodilo do nebrojenih tužbi. To je eksplicitno e, sada definirano kao prava, pravo e, e, države. Svaki ulagač mora uzeti u obzir da se zakonodavstvo može promijeniti za vrijeme trajanja njegovog projekta ove također nejasne e, e, tužbe e, kao i pošteno suđeno, suđenje koje je ovdje naglašeno u članku 3. Tu sada imamo ograničenje na diskriminatorne akcije. A u stavku 3 se pojašnjava da imamo određenih slučajeva koji se koji će biti isključeni e, tako mm, da e, je mogućnost pokretanja spora ograničeno, ograničena. E, imamo još neke stvari koje će isključiti neprihvatljive tužbe. E, e, imam tri pitanja. Mm, prvo, e, ovo imenovanje ili predlaganje, ovo je novi sustav koji ne slijedi sva pravila uncitrala. Moramo li tu ponovno pregovarati kako ćemo s tim postupati? Drugo, u dokumentu to je bilo u svibnju koje, e, od komisije, odnosi e, prema e, nacionalnom pravosuđu mm, sada imamo jednu klauzulu o no U-turn i još nešto. Falklands Vault to će odlučiti o tome koji pravni put želimo slijediti. Možete li reći e, zašto je tu umetnuto no U-turn i Foxer vote isto tako? Treće, e, imamo tu mnoge pozitivne elemente u tekstu, ali nema ništa o obvezi ulagača. E, mislim prava ulagača su jedna strana, ali obveze su smjernice OECD-a bi također tu trebale biti uključene. To su bile moje primjedbe, a sada dajem drugima riječ. Hvala i hvala vam što ste došli ovdje kako biste nam objasnili funkcioniranje ovog novog sustava koji će dakle profunkcionirati u budućnosti. Evo zapravo pitam se jeste li već razgovarali sa onim zemljama sa kojima već pregovaramo i sa onima sa kojima želimo pregovarati kako bi znali što oni misle o ovom sudskom sustavu. Ali već sad se možemo zapitati zapravo kako bi se to uvrstilo u europski pravni sustav, dakle na kojoj razini bi se nalazio taj sud i kako bi to utjecalo na postojeći pravni sustav Europske unije. Postoji dakle bojazni vezano uz rad ovog sustava i odabir sudaca. Rekli su da će ih biti pet koji će predstavljati Europsku uniju, na koji način će se oni birati i kako možemo zajamčiti da su oni zaista stručni stručni i iskusni da poznaju sve razlike pravnih sustava u Europskoj uniji, a isto tako i u Jedinom kraljevstvu imamo različite sustave između Engleske i Škotske, na primjer. Kako će to zapravo funkcionirati? E, vidim da otprilike 20.000 tisuća eura bi bile njihove mjesečne plaće. Čini mi se da su to e, najmanje plaćeni suci u Europi, ali isto tako ste govorili o onih 5 miliona. Na koji način možemo zajemčiti da odbor koji bude zadužen za imenovanje sudaca bude e, zadužen i za povećanje e, proračuna svaki put kada broj sudaca se poveća, ali istovremeno da to ne pređe određene granice. I zaista, iako se radi o e, sudovima za koje se nadamo da neće nikada biti pozvani za izjašnjavanje o nekom predmetu. Hvala, hvala što ste nam e, objasnili ovo, e, ovaj nacrt. To je parlament je tražio od Europske komisije i smatrali smo da je to prioritet za sve nas u kojima se izjašnjavamo o bojaznima vezanim u ISDS-a, iako postoji u otprilike 300 bilateralnih sporazuma u cijelom svijetu, ali također pitanja vezana uz transparentnost i nepristrasnost sudaca, nedostatak pravno, pravnih lijekova i tako dalje. Sve su to bojazni koje smo mi iskazali, a koje ste vi uvrstili u vaš plan, koji bi trebao biti korak ka multilateralnom sustavu i toga smatram da je ovo smjer u kojem idemo e, bitan za nas, no međutim moramo znati koliko zemalja je već izrazilo potporu ovom planu komisije, kako je vijeće odgovorilo na ovaj plan i hoće li sada države članice aktivno tražiti potporu za e, reformiranje sustava. Ovo je također povezano i sa mojim pitanjem kako će sadašnji bilateralni sustavi koji uključuju ISDS mehanizam se prilagoditi ovom novom predlogu. Hoće li postojati neki cilj da se to pretvori u multilateralni sustav na kraju i kako možemo izbjeći da dođe do postojanja e, odabiranja najpovoljnijeg e, suda od e, aktera. Ukoliko, na primjer, je stranka iz države članice Europske unije koja ima potpisan bilateralni sporazum sa trećom zemljom i ako da oni mogu odabrati e, nacionalni sustav ili međunarodni sustav, kako to možemo izbjeći. Ne znam da li je pitanje sasvim jasno, ali je bitno za budućnost i ne znam je li komisija već razmislila o njemu. Konkretno govoreći, ovo pitanje postavljam zbog toga što se radi o TTIP-u. E, što e, američka vlada ili predstavnici misle o ovom prijedlogu Europske unije. Mi znamo da će to dovesti do, e, do rasprave i zanima nas koji će biti odgovori na raspravu i jeste li čuli kako je mišljenje Kanađana o ovom prijedlogu. Zatim, što se tiče predviđenog proračuna za e, financiranje suda koji bi funkcionirao po potrebi. Mi se nadamo naravno da nam neće biti potrebno, to je isto kao i sa osiguranjima, uvijek se nadate da vam osiguranje neće biti potrebno, ali ovo je e, dakle neka vrsta suda koja bi se, e, koji bi se sazivao po potrebi, da li znači da će države članice morati pokrivati troškove tog suda i e, da li bi E, ta, ta sredstva bila skromnija u odnosu na sredstva koja bi trebala za neki stalni sud i odakle bi sredstva dolazila. E, također moramo vidjeti po kojim pravu bi funkcionirao ovaj sud ili je to nešto što ćemo razraditi e, odvojeno od TTIP-a. E, I također je li predviđeno gdje bi taj sud radio ili bi to bio neki putujući sud koji bi mogao biti u bilo kojoj državi članici. Hvala. Evo, mi smo dobili već ponudu od nekoliko europskih gradova koji bi željeli ugostiti ovaj sud. Helmut. Hvala predsjedniče. E, e, hvala gospodine Petručone na ovom pojašnjenju prijedloga. E, to je javnost odmah prihvatila, ima velika očekivanja. To je rasprava koju vodimo ovdje i u Europskom parlamentu. E, ona e, je također e, zamijećena od javnosti država članica. Stoga smatram da je ispravno mm, i zahvaljujem se što ste nam dali već ovaj nacrt na uvid mm, Mm, tako smo mogli sudjelovati u konzultacijama. I države članice su iskoristile tu mogućnost. Od 150 e, e, tisuća javljanja za riječ je samo 5% e, mišljenja da to treba ići dalje, a ostatak je e, to odbio. E, prijedlog, dakle, visi. Moramo ići dalje sa javnom diskusijom. E, kako? Ne bismo, ne bismo bili u sumnji da će se ISDS sustav za uvijek dokinuti. Vi znate e, poziciju našeg kluba zastupnika, mi smatramo da e, ne trebamo ISDS. E, tri točke želim da se pojasnim. Imat ćemo, javlja se ime sustav suda za rješavanje sporova. Spominju se suci a to nisu pravi suci, to su osobe koji su pravnici sa priznatim e, kompetencijama, znanjem e, prema članku 9.4. E, drugo, imamo tri suca koja se biraju na osnovi ugovornog teksta, ali a to nije na temelju našeg e, ustava i pravnog sustava. E, SAD i e, države članice imaju okvire za naravno za ulagače. I na kraju trebamo imati jedan odbor za usluge E, e, i odlučiti što je opravdana tužba. E, članak 3.3. Definicija samih ulaganja nije dobra. Mnogi to interpretiraju tako da se u, u dobroj investiciji gradi tvornica i stvaraju radna mjesta Eh, eh, ulagači će biti zaštićani. Eh, citiram članak 2 B i D. Spajanje sa koncesijama ili otvaranje prirodnih i iskorištavanje prirodnih resursa, to također treba biti zaštićeno. Kako može se e, e, braniti protiv toga jedno tijelo za odlučivanje. E, I onda što je pitanje obveza ulagača i javnost se mora moći braniti protiv nekog poduzeća koje iz ekonomskih e, razloga odluči da je potrebno e, ići protiv interesa zajednice. E, podsjećam ovdje da na neodlučen slučaj Chevron protiv Ekvadora. Taj se slučaj rješava već 30 godina. Kako se teritorijalna zajednica može braniti protiv nekog e, ulagača koji ide protiv njenih interesa. I zadnje pitanje, pitanje troškova. E, e, tu imamo spoznaju u diskusiji, to vodimo je već godinu i pol. Ako svi snose sami snose troškove, onda e, e, mala i srednja poduzeća e, će biti u nepovoljnom položaju jer oni si nikad ne mogu priuštiti da to da snose troškove za takvo rješavanje spora. Imamo nejednake uvjete, neravnotežu, moramo se e, podsjetiti na same temelje pravne države. Mogućnost žalbe, mogućnost e, e, vođenja spora. Janik ima riječ. Hvala. I hvala na ovom izlaganju. Vidi se da ste radili. I mislim da vaša kreativnost e, se odražava u tome što odbijate sustav koji predlažete. Jer vi ste dali predlage za poboljšanje sustava ISDS. Ali bili ste i prilično pametni. Vi ste u potpunosti izmijenili ime izbrisali ste sve ono što je bilo u samoj srži IZS-a, odnosno rješavanje sporova između ulagača i država. Sada to ne spominjete nigdje, već ste dali jedno drugo ime koje je u potpunosti nejasno i nejasno nam je tko sudjeluje u ovom sustavu. Dakle, mislim da ste tu zaista bili vrlo maštoviti i da, možete reći da danas to više nije sustav ISDS, već nešto sasvim drugo. Ali ako detaljno pogledamo o čemu se radi, postoje određena poboljšanja, ali to je i dalje arbitražni sustav e, rješavanje sporova između država i ulagača. Dakle, to je isto ono što je bio i ISDS postoji poboljšanje vezano uz suce. Da, to je jasno, ali preuzimamo ono što je Helmut rekao i kritike koje je izrazio. Čini mi se da ti novi suci će imati određenu plaću, ako sam dobro shvatio, u okviru ovog sustava, ali ako vidimo na koji način će se rješavati sporove, na koji način će se rješavati ti sporovi, čini mi se da sudci se neće zadovoljiti ovom plaćom koju vi predlažete, tako da se mogu pitati od čega će oni živjeti i zapravo ako budu zabavili nečim drugim, onda to može dovesti do sukoba interesa. I također, ako sam dobro shvatio, e, predsjednik vijeća, sudskog vijeća će odlučiti da li je došlo do sukoba interesa ili ne, ali to nije dovoljno za jamčenje toga da neće doći do sukoba interesa. Ali dobro, to je sada e, novi slogan, izgleda da svi govore samo o pravu na, za, na reguliranje i e, uspostavljanje e, zakona. Čini mi se da to sada svi koriste. No, ipak mislim da ovdje se ne govori, ne dovode u pitanju pitanje očekivanje ulagača, ono što oni očekuju i također očekivanje jednakog tretmana, ali arbitraža o kojoj se ovdje govori nije arbitraža koja će nekoj državi članici reći da mora izmijeniti zakonodavstvo. To ovdje nije u pitanju. Mi ovdje ne dovodimo u pitanje pravo na reguliranje, ali mi smatramo da su sredstva koja ste koristili za jamčenje tog prava na reguliranje, sredstva koja ne odgovaraju ciljevima ugovora. Ovdje ne govorimo o ciljevima država članica, već ciljevima ugovora Europske unije. I s tim u vezi mislim da niste riješili ono glavno pitanje zaštite e, zemalja i ulagača, jer ulagači moraju imati pravo E, pobuniti se i žaliti se na određene mjere koje poduzimaju države članice. Također, ovo nije privatni sustav, ovo je jedan državni sustav, odnosno javni sustav. I e, vi ste rekli da ako javne institucije zapošljavaju suce, onda se tu ne radi o privatnom sektoru. Ali ja, na primjer, ne smatram da ako imamo sustav koji na neki način zaobiđe nacionalna pravosuđa e, i koji se bavi samo privatnim sektorom, ja smatram da je to onda sud koji e, se može nazvati sudom privatnog sektora. A to je slučaj sa ovim što vi predlažete. Ovdje također mogli bismo reći da će neko poduzeće moći odabrati bez obzira iz kojeg razloga hoće li ići pred javni sud, odnosno nacionalni sud, iz jednog razloga, ili će ići pred taj IZS, iako ga ne zovete tako, koji je za mene iz privatnog sektora. Dakle, neko poduzeće može imati razloge ove ili one da ide pred ovaj ili onaj sud, ali mi moramo na neki način spriječiti to. Gospođa Malstrom je rekla da moramo imati sustav u koji će e, naši građani u potpunosti imati povjerenja i mislim da je to što e, moramo imati na umu, ali građani neće se moći koristiti ovim sudom jer to se radi samo o i ulagačima, privatnim ulagačima, ne radi se o građanima, o sindikatima i tako dalje. Oni nemaju pristup ovom sudu o kojem vi govorite. I pitanje koje je postavljeno, na koje niste još dali odgovor, je pitanje e, pozitivne diskriminacije stranih ulagača u odnosu na domaće ulagače. I dvije posljednje točke, ako mi dozvolite, imao bih mnogo više, ali znam da nemamo dovoljno vremena i znam da ćemo o ovome još imati priliku raspravljati. Čini mi se da je gospođa Malstrom odbacila ideju da se zatraže mišljenje o ovome od Europskog suda. Čini mi se da Europska komisija redovno E, traži od Europskog suda mišljenje, bez obzira na to radili se o sporazumu koji je finaliziran ili ne. I mislim da je to zaista pametno. E, I nije mi jasno zbog čega Europska komisija to ne bi učinila i ovog puta. Moramo vidjeti je li to u potpunosti u skladu sa europskim propisima i sa europskom pravnom stečevinom. I na kraju, vi ste zapravo pokušali poboljšati sustav a niste nam dali razlog zbog čega bismo mi bili za ovaj novi sustav. Osim što ste nas e, podsjetili na ono što se dešavalo u prošlosti, ali mi danas nemamo, na primjer, neke rezultate, dokaze ili studije koje bi nam dokazali da ovaj novi sustav koji će koštati dosta novaca, da će biti bolji od aktualnog sustava u kojem e, poduzeća idu pred nacionalne sudove ukoliko se žele žaliti. I to je moja osnovna kritika. Vi niste odgovorili na to pitanje, a postavljeno i ranije. Vi ste odgovorili na kritike koje su iskazane u rezoluciji izglasanoj u ovoj parlamentu, ali niste odgovorili na temeljni problem, a to je da smatramo da je ovaj sustav u potpunosti bespotreban u funkcioniranju između Europske unije i e, Sjedinje američke država. Hvala. And uh, I also thank our guests for being Hvala našem gostu što je došao na sastanak našeg odbora danas. Kao što možete zamisliti, ja smatram da SDS i dalje nije potreban u TTIP-u. Pažljivo sam pročitala vaš novi prijedlog i poslušala vaše izlaganje. I vidim neka poboljšenja, no još uvijek me puno toga brine. ISDS daje mogućnost daje prava stranim ulaganjima, prava koja domaći ulagači nemaju i taj problem još uvijek nije riješen. Ja cijenim to da strani ulagači moraju braniti svoja prava ili pred novim tijelom za ISDS ili međunarodnim tijelom, ali ne traže se nikakvi domaći pravni lijekovi to znači da um, ne traži se da se istrpe svi domaći pravni lijekovi i strani ulagač može uh, e, isprombati, dakle može doći pred ISDS. Dakle, meni se čini da e, pitanje traženje povoljnijeg pravnog položaja ili takozvani forum shopping još uvijek nije riješeno. Ako strani ulagač zatraži različite vrste naknade, može li i dalje podnijeti isti zahtjev? Može li u istom trenutku zatražiti e, nadoknadu e, štete pred lokalnim sudom i pred ISDS sudom? To je u principu paralelni e, zahtjev. Moram još i do dodati da nisam ništa dodala o postupcima koji su započeni u zemljama koje nisu u okviru sporazuma TTIP. Što će se dogoditi ako se to bude dogodilo u trećoj zemlji? I što ako tvrtka iz Europske unije iskoristi e, tvrtku kćer iz SAD-a upravo u tom e, radi ostvarivanja tog istog cilja. Jeste li se time bavili? Zatim ne dijelim optimizam našeg predsjednika, gospodina Langea. U prijedlogu ne vidim jasno i nedvosmisleno e, definiranje dakle prava na reguliranje. Kakva jamstva možete dati dakle da nova tijela neće glasati protiv e, propisa kojima se štiti e, javna sigurnost i javni zakoni. Ja se slažem da e, suce ne imenuju strane, ali tko će to učiniti i kako i hoće li biti doista nepristrani. Komisija vjeruje da je riješila sustav koji e, je naklonjen ulagačima, ali u principu je dalje jedini koji može započeti e, slučaj, podnijeti tužbu i možda će, naš, će ulagači to iskorištavati. Ja, ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich acht. Hvala lijepa. Imamo osam javljanja za riječ, e, što znači da kolege i kolegice moraju biti što kraći i precizniji kako bi svi došli na red. Judy ima riječ, izvoli. Thank you, uh, very... Hvala vam. Komisija osjeća mm, pritisak oko ISDS-a te e, protivljenje javnosti. Mnogi od nas bi željeli zadržati svoje mišljenje dok, to ne, dok ne analiziramo detaljno ovaj prijedlog, da vidimo je li prijedlog stvarno sadrži unapređenja. Ja se slažem da ste se bavili nekim velikim problemima, ali ovdje još uvijek govorimo o odvojenim pravnim sustavima za strane ulagače, a to stvara diskriminaciju prema domaćim ulagačima. I zanima me jeste li razgovarali, jeste li dobili pravne savjete i jesu li ti savjeti e, dostupni javnosti i javnosti e, zastupnicama. Jer jer je to nešto što brine pravnike, dakle sukladnost tih sustava. Htjela bih se osvrnuti na jedno područje koje mene brine, a to je pravo na reguliranje. Mislite li da su te odredbe dovoljno čvrste, s obzirom na to da će vlada morati dokazati da je nova politika bila potrebna kako bi se ostvario legitimni e, ciljevi u interesu javnosti. Hoće li vlade moći iskoristiti e, tu formulaciju ako recimo žele renacionalizirati neke usluge? još uvijek imamo pojam legitimnih očekivanja i pravnici postavljaju jako puno pitanja upravo o tom konceptu u tekstu. I na kraju kratko, ali jako važno pitanje E, govori se da su ovo budući trgovinski e, sporazumi, a kakva će biti posljedice na CETU, dakle trgovinski sporazum s Kanadom, budući da je Malstrom rekla da neće to ponovno e, otvarati. Hvala, gospođa Mine. Hvala vam. Hvala i vama gospodine Petričone što ste došli na naš sastanak. Imamo nekoliko važnih pitanja, ja bih vas molila E, i detaljne i prse odgovore. ISTS e, je i dalje arbitražni sustav između e, države i ulagača. Nizozemski ministri Plum i Gabriel od proteklog Travlja kaže strani ulagači ne smiju imati povlašteniji položaj u odnosu na e, domaće ulagače u Europskoj uniji. Kako, kako to vidite? Je li to ispoštovano? I drugo pitanje. Koje pravne instrumente nudite ulagačima, domaćim ulagačima i stranim ulagačima ako žele podići tužbu? Povjerenica Malstrom kaže da ne želi ponovno uh, pregovarati, to je ponovno otvoriti pregovore o, uh, s Kanadom o ISD sustavu u uh, trgovinskom sporazumu CETA. Recimo, na koji način možemo izbjeći da se e, taj, ova odredba iz sporazuma iz Kanadom ne iskoristi onda za europske zemlje. A zatim e, postoji evropska zemlja koja će započeti postupke prema vlastitoj državi. Nacionalno zakonodavstvo zakonodavstvo Europske unije i e, SAD-a, je li se tim zakonodavstvom uspjelo riješiti ove nesukladnosti? I na kraju, vidjeli smo jako puno opisa velikog broja slučajeva u kojima postoji takozvani chilling efekt. Na primjer direktiva o kakvoći goriva. Ili mm, o, čemu se govori o kloniranju. Što će se učiniti? Hoće li se o tim slučajevima ponovno razgovarati? Hoće li biti ponovno pokrenuti arbitražni postupci koji će e, neutralizirati taj chilling efekt? Hvala vam predsjedniče. Hvala i gospodinu Petričoneu što je došao naš odbor odlagati, e, održati izlaganje. Ja imam jedno postupovno pitanje. Dakle, ovo treba biti usvojeno u Europskom parlamentu u sklopu pregovora sa SAD-om. Hoćemo li imati jamstvo da ćemo mi to u parlamentu e, Dakle, kako, ćemo, kako ćete nam zajamčiti da ono što parlament usvoji, da će se o tome pregovarati sa SAD-om? I drugo pitanje se odnosi na ostale trgovinske sporazume. Hoće li se preuzeti ovaj model, onakav kakav na kraju bude usvojen, i hoće li TTIP biti referentni e, model, kako će to izgledati? Ja bih naravno voljela imati, imala više vremena da pročitam sam sitan print i još jedna stvar koju bih htjela reći. Mene sve to brine zato što mi se čini da vidim um, određene proturječnosti između um, u dokumentima koje je pripremila komisija, a što se odnosi na suce i na arbitre. I dakle, hoće li u eh, tim postupcima sudjelovati doista suci? Hvala vam. Gospodin Winkler ima riječ. Uh, Hvala vam. Rekli ste kratki i jasni. Ali ipak, gospodine Petričone, moram vam čestitati i vama i komisiji. Jer kao što ste rekli, ovo je slučaj bez presedana da nacrt prijedloga mm, donosite na raspravu. Ja svakako mislim da je to dobra ideja zato što će nakon naše rasprave prijedlog biti bolje. Bolji. siguran sam da ćete uzeti u obzir i povratne informacije koje ćete dobiti od nas i od ostalih dionika. Dakle, ovdje govorimo o instrumentu koji će biti uključen u TTIP, ali ima to i više implikacija budući da predviđamo e, i jedan globalni način rješavanja sporova govorite o multilateralnoj e, instituciji za rješavanje sporova između država i ulagača te o mehanizmu tranzicije koji će funkcionirati dakle od ovog sadašnjeg sustava do uspostave multilateralnog e, sustava. Isto tako smatram da bismo trebali uzeti u obzir i e, Europsku uniju kao instituciju za rješavanje sporova. Imamo jako puno bilateralnih e, ulagačkih sporazuma i ti sporazumi sadrže ISDS, na primjer između istočnih i zapadnih zemalja članica. Moje pitanje e, ide u istom smjeru kao i pitanje Marijete Šake. Ja dolazim iz istočne evropske zemlje i mi ćemo biti e, malo kritičniji od kolega. Što će se dogoditi? Predviđate li ulagački sud unutar Evre unije i hoće li sadašnji sustav, dakle sadašnja situacija, dakle u kojoj imamo čitav niz ugovora, bilateralnih ugovora između zemalja članica Europske unije i hoćemo li imati jedan ili ćete ukinuti sve te silne bilateralne ugovore i hoćemo li to prepustiti onda e, jednom tijelu koje će biti prošireno i dobiti te e, nadležnosti. Hvala. Dosta toga je već rečeno pa ću pokušati ne ponavljati se. Najprije mogu reći da smo svi zadovoljni što se komisija ipak pokrenula nakon konzultacija koje smo imali o IZS-a. Većina ljudi je bila protiv IZS-a, vi ste odgovorili ne tako da, ćete, da ste rekli da neće biti IZS-a, već ste rekli da ćete ga izmijeniti. Sada moramo vidjeti da li se radi samo o nekim kozmetičkim izmjenama ili ste zaista izmijenili određene stvari. Ja mm, sam uvjerena da i u e, okviru CETE i u okviru TTIP-a ovaj mekanizam nam nije potreban jer imamo e, pravosuđe koje je stabilno i da možemo zasloniti na njega. No, ipak možda je bitno analizirati e, prijedlog kojeg smo dobili i imam određeni broj pitanja vezano uz ovo što ste vi rekli. Najprije, zanima me zašto u ovom mekanizmu niste predvidjeli da najprije trebamo iscrpiti pravne lijekove na nacionalnoj razini prije nego što se obratimo ovom arbitražnom sudu. Vi predlažete da se započne postupak pred državnim sudom i e, ali postupak koji se može zamrznuti na neki način ukoliko se osoba želi obratiti ovom privatnom sudu kako ga je nazvao gospodin Žado. Drugo, dosta smo govorili o pravu na reguliranje. Mislim da je to oslabljeno a da ćemo to oslabiti na neki način ako budemo govorili i o obvezi kompenziranja i to je dimenzija koj, o kojoj još moramo razmisliti jer je problematična. Treće, definicija investicija investitora. Kako ih vi definirate? investitore i investicije u ovom okviru. Četvrto pitanje se tiče posredovanja, medijacije. Ovdje postoji određeni postupak medijacije, ali koji nije dovoljno jasan. Zar ne bismo mogli razmisliti da postoji potpuna transparentnost od samog početka medijacije kako bismo znali koji oni, koji e, slučajevi zaslužuju poseban tretman i da li države članice možda trebaju na neki način odustati od određenih predloga. Zbog toga mislim da je bitna transparentnost za vrijeme e, posredovanja, odnosno medijacije. E, neovisnost sudaca. Vi kažete da su suci neovisni od trenutka kada ne rade na nekom drugom predmetu, a rade na predmetu ISDS-a. E Ali e, neovisnost mora biti stalna. Neovisnost ne može se e, procijeniti samo u trenutku kada sudac radi na određenom predmetu. Zbog toga mora postojati i jedan period u kojem moramo zaista izanalizirati rad tog suca kako bismo znali je li neovisan ili ne. A zatim, što se tiče ugovora sa Sjedinim američkim državama i Kanadom, možemo zapitati što ćete učiniti sa e, ugovorom CETA, jer gospodina, gospođa Malstrom se nije izjasnila o tome. Hvala. Pres, predsjedniče, ECR ima, je pozvao stručnjake za suce. Imamo prijedlog gospođe Malstrem. Stručnjaci su rekli da arbitražni suci rade brže nego ovakva konstrukcija poduzeća koja e, izvoze i ulažu nisu izjavila da su ova postojeći mehanizmi tako loši da bi se morali zamijeniti. E, mislim da je sad ovo jako politički orijentirano, ove formulacije koje čitam e, kod gospođe e, Malström, moderni sustav na temeljima javne kontrole, to pokazuje da su politički elementi igrali ulogu. Pitam se kako to vide Amerikanci. E, Amerikanci jako drže do dobro funkcionirajućeg sustava ISDS. Nova institucija se uvodi. E, možemo li sagledati i posljedice te e, nove institucije? E, svaka nova e, institucija ima e, posljedice recimo za sigurnost. Da li će tu odlučivati jedna institucija u jednoj zemlji za sve slučajeve? Ona će biti pretovarena slučajevima. Tu ćemo onda imati mnogi broj premetma, premeta. Kako će se onda ispunjavati rokovi poduzeća? E, ovise o tome, o brzim odlukama kako bi mogli dalje ulagati. E, ova funkcioniranje tog sustava je u pitanju e, je li to, jel će to biti u jednoj zemlji ta institucija ili će biti podijeljena na nekoliko zemalja možda neka zemlja u kojoj se rješava spor neće biti tako dobro upoznata sa tim predmetom i sa situacijom. Govorimo o neovisnosti sudaca, ali slučajevi o kojima se pregovara e, e, to će imati e, velike financijske posljedice. Kako ćemo osigurati neovisnost? E, neće li neke vlade pokušati ubaciti svoje ljude e, kako bi onda ostvarila svoja očekivanja? Tu vidim mnoga pitanja u cijeloj toj priči. E, moje posljednje pitanje je isplati li se zaista da, to, da se čini nešto politički što je ekonomski sumnjivo? Hvala lijepa Viktor. Viktor ima riječ. Hvala vam. Ja bih najprije zahvalio gospodinu Petričoneu na vrlo opsežnom i detaljnom izlaganju novog sustava. Ovaj bi novi sustav trebao biti odgovor na neprestani pritisak Europskog parlamenta. To pokazuje i ulogu i nadležnosti parlamenta u ovom slučaju. Hoće li Europska komisija predvidjeti mogućnost da osmisli slična rješenja i ovo je tek prijedlog o kojem će se pregovarati, ovo još uvijek nije konačan tekst. Ovo što ste nam danas predstavili je tek prijedlog. O tom se prijedlogu mora pregovarati sa SAD-om, a onda će ishod pregovora biti usvojen i to će postati dio međunarodnog prava no ja sam sigurna da će Europska unija učiniti sve što može kako bi prijedlog bio usvojen u ovakvom okviru kako ste ga danas predstavili. No da se vratimo na pregovore sa Kinom. Hoće li Europska komisija predvidjeti mogućnost sličnog ili identičnog rješenja u našim, u našim bilateralnim sporazumima o ulaganju sa Kinom, znajući da dvije strane, Europa i Kina, imaju potpuno, ali potpuno različite pravne sustave. Ti pravni sustavi, to ti različiti pravni sustavi stvaraju nesigurnost za ulagače koji ulažu ili u Kinu ili u Europu. Jeste li e, razmislili, e, jeste li zapravo se posavjetovali sa predstavnicima iz Kine? je, li Kina spremna e, surađivati s Europom na izgradnji novog sustava? I na kraju, ako je neprijatelj dobrog savršeno, ja stvarno mislim da ovaj prijedlog nije loš jer je dobar. Neću reći da je predobar, ali nekim misle da vaš prijedlog loš ali prijedlog doista e, odgovara na sve naše bojazni. Hvala vam. Sljedeći govornik. Grazie, presidente. Hvala vam, predsjedniče. Ja ću reći nešto što su već spomenuli moji kolege koji su govorili prije mene, pogotovo gospodin Šolc i ostali. Ovdje smo pred raspravom, pred eh, predstavljanjem prijedloga koji još uvijek ne uklanja glavne razloge zbog kojeg smo mi kao eh, ne samo parlamentarni klub već i svi, gotovo svi odbori u parlamentu eh, izražavali zabrinutost uspostave mehanizma poput ovog ISDS-a i zato bih vas podsjetila na povjerenicu Malstrom i ono što ona rekla kada je rekla da nema nikakve veze između um, dakle, ovakvog sporazuma i povećavanja ulaganja. Zašto onda insistiramo na ISDS-u, budući da su građani jako zabrinuti oko toga, baš kao i velik dio uh, zastupnika u Europskom parlamentu. Što se tiče ovog prijedloga kojeg ste nam danas predstavili, mi se nadamo da je ovo promjena smjera i da će poboljšati i pristup podacima, te nadam se da ćemo i mi, e, zastupnici Europskog parlamenta, imati pristup e, dokumentima. Još jedna prednost za e, strane ulagače pred domaćim ulagačima. Zatim arbitražni suci koji su do sada sudjelovali u sporovima i koji su dakle mm, predstavljali e, velike tvrtke i sada će takve osobe još postati suci. Zatim e, trgovinski sporazum s Kanadom, to su spomenuli kolege i ja neću ponovno o tome govoriti. Zbog svih ovih razloga, a najvažnije od svega je da je ovo zapravo maskirani ISDS, Dakle, zbog svega ovoga što sam renkla, moram vam ponoviti da smo i dalje zabrinuti i e, još uvijek se protivimo. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam što ste predstavili ovaj Hvala vam što ste predstavili ovaj prijedlog. no još uvijek ostaje isti problem, postoje još uvijek dva različita pravna sustava, jedan se odnosi na strane ulagače i nigdje se ne bavimo njihovim obvezama, tako da taj problem ostao, no neću sada ići u dotelje i neću ponavljati sva pitanja koja su postavljali kolege, a na koje bih voljela čuti odgovore. Ono što mi je vrlo čudno jest novac koji će suci dobivati dobivat će fiksnu plaću, to ste rekli, ali ako pogledate to detaljnije, tu su još dodatne naknade i troškove koji će biti plaćeni sucime i kad to sve e, zbrojite ispašće da će dnevna naknada biti 3000 e, dolara, američkih dolara. Dakle, ako je to dnevna naknada kad, zato što se spominje dakle, da će ostale naknade i troškovi biti e, izračunani, dakle hoće li biti nešto još osim ovoga. I još mi se čini čudno da za žalbeno tijelo predlažete da naknade budu jednake kao u statutima Svjetske trgovinske organizacije. To nije ni blizu tisuću dolara tako da izgleda da postoje velike razlike između naknada za prvostupanjski sud i za žalbena tijela i za arbitre. Tako, možete li nam to pojasniti i dakle koji su to još eventualno e, drugi troškovi ili druge naknade? I još jedna stvar koja mi nije bila baš jasna. Dakle, pristup stranim ulagačima koji nemaju značajne e, poslovne aktivnosti. Možete li nam pojasniti što to zapravo znači? Hvala vam. E, ovo je bilo stvarno jako puno pitanja. Izvolite, imate riječ. E, imam tri minute da odgovorim na pitanja. Siguran sam da ćete moći to ono, odgovoriti. Ja sam vam na raspolaganje koliko god dugo me trebate. Nastojat ću koliko god je to moguće e, grupirati ova pitanja i odgovoriti na njih. E, početit ćete me ako sam nešto važno ispustio. mogu i e, bilateralno razgovarati o pitanjima koja vas zanimaju. Treće zemlje kao prvo. Većina trećih zemalja s kojima razgovaramo su ocijenjene od nas e, u smislu rasprave koja se vodi u Europi. Nastojimo jako da im objasnimo tu raspravu e, e, kako ne bi dobili informacije samo iz tiska i medija. Objašnjavamo što se dešava u parlamentu, u vijeću, koje su motivacije i korijeni rasprava nastojimo zaista biti objektivni i objasniti im, nastojimo im objasniti što se događa kako bismo ih pripremili za naše stvarne prijedloge. E, u stvari nemamo e, e, točne prijedloge za TTIP za sada, imamo samo nacrt. Mm, kada to budemo imali, oni neće biti iznenađeni na primjer, bio sam u Japanu prošlog tjedna za jednu rundu pregovora. Ja sam kolegama dao prezentaciju nacrta koja kojeg je objavila komisija u međuvremenu. Objasnio sam zašto, e, čemu služi taj nacrt i tako dalje. To ćemo učiniti sa svim našim partnerima. E, moji su kolege bili u Kini i isto tako su objasnili su novi sustav koji predlažemo. E, ali moramo naravno čekati da im pokažemo nešto konkretnije. Dvije smo reakcije imali do sada, one su općenite i vrlo široke. To e, jedna od većine partnera e, slična je ovim pitanjima koje su postavljena od strane poslovne zajednice, troškovi, trajanje, složenost Druga e, reakcija je varijanta toga, vidimo to od Vjetnamu. Vjetnamci, e, e, što je začuđujuće za zemlju sa njihovom vrstom pravnog sustava, su bili pozitivniji od većine drugih zemalja, manje oprezni oni pitaju e, da li mi u Vjetnamu e, sa e, o našim su, nivom razvoja možemo imati sustav koji je primjeren razvijenijem zemljama. E, to je sve što smo. isto se odnosi i na Kanadu i kanađane smo informirali. Oni čekaju sada da mi bolje objasnimo što želimo, što mislimo koji su nam ciljevi e, i kamo mislimo ići i stići. Kanađani e, su uvijek jako pažljivi, vrlo pažljivo e, prate ono što se dešava u partnerskim zemljama, uključujući i SAD. Povjerenik je jako otvoreno rekao, mi smo otvoreni za pregovore. Promjene su i prilagodbe su moguće, ali u prvom redu trebamo znati što želimo, što je naš model, što je naš cilj. Onda um, je pitanje što je moguće. Imamo niz revizijskih klauzula koje se mogu koristiti. U budućnosti možda ne dugoročno da se e, da dođe do dodatnih promjena. E, u CETI je situacija za, za, sada e, fluidna. Moramo vidjeti kako će biti reakcija Kanađana. E, neke prilagodbe su još moguće, kako je rekla komisija. Ne radikalne promjene na, da to ide na uštrb pregovora ali nema indikacija da će Kanađani a priori e, odbiti nešto. E, pojam žalbe je e, došao iz Kanade, iz Sjeverne Amerike, iz SAD-a i Kanade. Da li je to način žalbe koji mi želimo, to ćemo tek vidjeti. Ali osim tih informacija, Mislim da nije dobro sada ulaziti u detalje kad e, ne znamo još koje je točno evropsko stajalište. To još za sada nije stajalište Evropske unije, to je prijedlog e, i mora proći kroz postupak. E, model koji predlažemo će biti naš budući model, uključujući i za Kinu. Hoćemo li moći e, ispregovarati to sa svim zemljama? E, da budem iskren, ne znam. Ali e, i imat ćemo upravo to i samo to sa svima. Komisija je odlučna da ne ispregovara nešto što će biti temeljeno na drugačijim načelima od ovog prijedloga. Ako je to nemoguće, onda ćemo se vratiti našim političkim vođama i e, dalje raspravljati. Nećemo sada spekulirati. Ovaj prijedlog je napisan na onome na osnovi što znamo da većina naših partnera misli i ne vidimo nikakav element koji ne bismo mogli nadići. I, e, ne znamo što će se onda u praksi dogoditi u pregovorima. Ja ne bih davao sada prognoze o tome. Što se tiče SAD-a, i to je pitanje koje ste postavili. E, inicijalna reakcija e, SAD-a je oprez. Oprezno su reagirali. O njih će brinuti dodatni troškovi za poslovni svijet, složenost mehanizma, brinut će ih za da njihovi ulagači e, e, imaju manje koristi no što očekuju. Istovremeno, većina inovacija u ovome jesu inovacije koje e, SAD dijeli s nama kao svoj politički stav. I oni žele imati pravo na regulativu. E, dužnu pažnju, transparentnost. E, oni su zapravo borci za više transparentnosti i to prije nas su bili to. Imamo mnogo razloga zbog kojih se SAD želi uključiti u ovu raspravu. Bio bih jako za, začuđen da kad bi oni to prihvatili bez ikakve rasprave, ali mislimo da postoje elementi koji će nam omogućati da ih uvjerimo da je to e, funkcionirajuća i dobra ideja. E, pravo na reguliranje. U prvom redu e, imamo niz pitanja o tom pravu na reguliranje. Ovo je E, sustav za sporove koji e, izvjeru iz e, vladavine prava koje je sadržan u ovom sporazumu, a ne o sporovima koji se koji potječu od domaćeg nacionalnog zakonodavstva. Oni neće oni neće to imamo crno na bijelo. On može se odlučivati samo o odredbama samog e, sporazuma. I to je osnova na mnoga pitanja koja su ovdje postavljena. Zašto posebni sustav? Jer postoje e, drugačiji, e, drugačija pravila. E, ključno pitanje zašto dajemo e, e, postupovna prava privatnom subjektu. Imali smo tu raspravu mnogo puta. Ne mogu vam o tome reći ništa novo. Samo vas podsjećam da mogućnost individualnih sporova je takova da, da E, um, i SDS mehanizam može e, na to odgovoriti. E, tu moramo osporiti zakon trećih zemalja, pravo trećih zemalja, kompenzacija, pitanje o kompenzaciji će biti primjereno ali ne smijemo dovoditi u pitanje pravo. E, čuli ste mnogo puta, imat ćemo tu raspravu još mnogo puta, e, sad ću to e, preskočiti jer želim odgovoriti na novija pitanja koja od ovoga. Uh, Financijska i pravna pomoć za mala i srednja poduzeća, to je otvoreno pitanje. Nemam na to odgovor. E, rješenje mora biti domaće rješenje. Ako želite imati sustav e, koji će pomoći e, našim malim i srednjim poduzećama, to je europsko pitanje i pa pitanje evropskog prava ne možemo obvezati mala i srednja poduzeća e, SAD-a. E, tu imamo argumenta za i protiv. Želimo pojednostavniti mehanizam. E, troškovi će biti manji jer u svakom slučaju troškovi sudaca njih će snositi javni proračun. Ono što će ostati kao e, trošak e, za aktere su pravni savjetnici. E, gubitnik plaća načelo da to će biti loše za mala i srednja poduzeća jer gubitnik se suočava sa velikim problemom. Ako malo i srednje poduzeće želi e, se sporiti e, sa SAD-om, e, to može jer će SAD snositi trošite snositi troškove. Ovisi sve, ovisi o valjanosti vašeg slučaja. Da li je to slučaj koji ćete izgubiti ili dobiti? Postavljeno je pitanje vezano uz sprječavanje zlouporabe. Postoji određeni broj mehanizama koji je namenjen sprječavanju zlouporabe ili kažnjavanja onih koji zloupotrebljavaju sustav. Na primjer, postoje poduzeća koja su fiktivna poduzeća koja jednostavno neće moći e, podnositi tužbu. Također, izrežite smo zabranili one situacije koje smo vidjeli u nekim drugim predmetima gdje, na primjer, podružnica e, je fiktivna podružnica, a investicija je stvarna i u tom slučaju e, se radilo o sporu u kojem smo vidjeli slučajeve takozvanog forum shoppinga, to smo vidjeli sa Philip Morrisom i tako dalje. Dakle, tu postoji kombinacija elemenata e, u ovom novom sustavu koju smo, smo uspostavili kako bismo spriječili ovakvu vrstu zlouporabe. Nešto teže pitanje je vidjeti što će se desiti ukoliko zaista postoji stvarna podružnica u trećoj zemlji ili društvo kći. U tom slučaju europska e, Europsko, jedno europsko poduzeće, imali smo jedan takav predmet sa europskim poduzećem, kada je e, američka podružnica tog istog poduzeća podnijela tužbu, e, a sjedište je postojalo u, Americi, Sjevernoj Americi i tu su postojala posebna pravila koja su se morala e, poštovati jer inače bi to poduzeće izgubilo e, više e, stotina tisuća dolara. From Laganja iz trećih zemalja su stvarna. Mi ne želimo diskriminirati ona poduzeća koja postoje u i koja funkcioniraju u Europskoj uniji na temelju državljanstva dioničara. Ukoliko neko poduzeće posluje zaista u Europskoj uniji, odnosno u Europi, onda će se tretirati kao europsko poduzeće. Ne vidimo zašto bi to bilo drugačije po svim e, ugovorima o ulaganju i ne želimo ni na koji e, način spriječiti E, strana e, poduzeća koja ulažu u Europu da imaju istu razinu e, zaštite kao i europska poduzeća koja ulažu u Europsku uniju. Pitanja vezano uz primjenu That is one of the reason why... propisa. To je i provedbu, to je jedan od razloga zbog kojih smo se ovdje pozvali na posebnu terminologiju, kao na primjer awards. Tu je zapravo, to je zapravo međunarodni sporazum i e, provedba samog tog sporazuma se temelji na e, javnom e, pravu i tu dakle postoji načelo poštuj ili objasni i tu postoje određene međunarodne konvencije koje vam daju mogućnost da izađete iz ovog sustava i koristite domaće sudove, dakle te on, onih država koje su članice konvencije i tu postoji dakle mogućnost korištenja e, te odredbe, ali kako bismo stvorili dodatni mehanizam provedbe, to bi tražilo suglasnost one države članice za koju se traži jačanje provedbe konvencije, jer se ovdje radi o multilateralnoj konvenciji. To nije nemoguće, ne kažem da je to ono što želimo postići, e, jer ne postoje kratkoročna rješenja. Postavljeno mi je pitanje da li možemo exit konvenciju pretvoriti u multilateralni sud, pa to bi bila sjajna ideja. Imali bismo šesto i nekoliko e, članova tog suda, ali isto tako šesto i nekoliko država. To je rasprava koju moramo imati. Moramo vidjeti na koji način ćemo osnovati multilateralne institucije i e, počet ćemo raditi na tom konsenzusu e, sa onim zemljama ko, s kojima pregovaramo, e, Japan, e, Sjedinje američke države, vidjet ćemo koja je reakcija Kine, jer stajalište o ulaganjima Kine se izmijenilo e, mnogo brže nego u odnosu na stajalište koje imaju općenito o trgovini. Mislim da je Kina zaista ona zemlja koja više voli multilateralna rješenja u odnosu na bilateralna. Dakle, i sa Kinom to neće biti nemoguće. Nećemo znati kakav će biti ishod do samog kraja dok ne počnemo testirati zapravo ovaj mehanizam. Pokušat ćemo izmijeniti, e, izvjeći one greške koje smo pravili u prošlosti. Imamo dakle pravila ulaganju, imam, imamo također sličan mehanizam ISD ISDS-u u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i pokušat ćemo ovog puta izbjeći sve one greške koje smo e, napravili u okviru ovih e, mehanizama i prethodnih odredbi. Veza između e, ovog mehanizma i domaćih sudova. Postoji takozvani no you turn put, dakle možete krenuti sa domaćim E, podnijeti tužbu pred domaćim sudom, ali ako želite se obratiti međunarodnom sudu, odnosno ovom mehanizmu, onda morate zaustaviti taj postupak kojeg ste već pokrenuli pred domaćim sudom. I iako mi nudimo ovdje jednostavna rješenja, tu postoje određene nuspojave pojave na taj način što se mogu po strani ostaviti domaći sudovi. Ulagač ima, abstraktno govoreći, izbor. Može se obratiti domaćem e, sudu, ali e, možda nema potpuno povjerenje u taj domaći sud i u tom slučaju može već od samog početka odabrati obraćanje međunarodnom sudu a da i ne uzme u obzir mogućnost podnošenja tužbe pred domaćim sudom. Dakle, e, a mi bismo htjeli da prvobitni izbor bude e, domaći sud. Taj, to načelo e, puta bez povratka je nešto što bi trebalo omogućiti bolje češće korištenje domaćih sudova. No međutim, ipak moramo uzeti u obzir da pravne situacije nisu iste u svim predmetima. Iako govorimo o na, o tome na isti način, domaća prava također nisu ista kao i međunarodna. Zbog toga, ako budemo tražili da se iscrpi prvo nacionalni pravni lijek, to može biti jedan izbor, ali to ne može biti rješenje za rješavanje međunarodnog spora o kojima mi govorimo. A u situaciji, na primjer, u kojoj čak i u Europi imamo broj ozbiljnih problema vezanih uz trajanje sudskih postupaka, naročito na području e, trgovanja. I ako budemo morali pregovarati ne sad nego u budućnosti sa brojem zemalja čiji pravni sustav je krhak, da to na blaži način kažem, onda bi obvezali ulagače da istrpe najprije pravni domaći lijek koji je za njih nerelevantan. Možda postoji neko rješenje u domaćem e, zakonu, ali možda oni do tog rješenja neće nikad doći ili zbog toga što ne postoji volja ili zbog toga što ti sudovi nisu dovoljno učinkoviti. Dakle, to nije pravno pitanje, već je to E, odabir kojeg odabir mogućnosti koje e, nudimo ulagačima. Koje su e, ugovorne obveze ulagača? Postoje dva aspekta u ovom postavljenom pitanju i odgovor je različit u odnosu na ono o čemu govorimo. Koje su obveze ulagača? Obveze ulagača su one koje su na snazi u zemlji u kojoj taj ulagač ulaže. Dakle, svi oni koji ulažu u Europu moraju poštovati europske zakone bez ikakvih izuzetaka. A sama primjena tih e, zakona e, je u nadležnosti e, europskog pravosuđa, dakle ne međunarodnog pravosuđa. Ne možemo Eh, odnosno kada govorimo o međunarodnom pravu koje će biti u rukama međunarodnog mehanizma, to isto tako znači da će domaći, domaće zakonodavstvo biti u rukama domaćih sudova. Dakle, oni ulagači koji ulažu u Europsku moraju poštovati prava Europske unije, odnosno zemlje u koju ulažu. Također, ako neko poduzeće želi ulagati u inozemstvo, onda moramo biti sigurni da ti ulagači zaista E, uživaju određena prava zaštite koje se mogu porediti sa bilo kojim pravima koje ulagači uživaju u Europi. Da li oni imaju isto stroge obveze koje moraju ispoštivati kao i one koje strani ulagači moraju ispoštovati ukoliko žele ulagati u Europsku uniju, to je druga stvar. Ali to je ono o čemu govorimo kada govorimo o obvezama ulagača i to se primjenjuje na sve gospodarske subjekte koji ulažu u, e, na teritoriju o kojoj govorimo. Postoje određene e, situacije u kojima imamo i e, smjernice, E, korporativnu odgovornost i tako dalje, ali to nije pitanje ulagača, već je to jedno šire pitanje i to se ne tiče samo ponašanja stranih ulagača u Europi, već isto tako i naših ulagača koji ulažu u inozemstvo. Postoje poveznice u ovom sporazumu vezanom uz e, korporativnu i e, društvenu odgovornost. Moramo vidjeti koliko daleko možemo ići da ne izlazimo iz okvira dobrovoljnih smjernica E, oslanjanje na multilateralne instrumente s kojima raspolažemo i koliko daleko možemo ići da e, pravno obvežemo ulagače i države članica na neke elemente, a da nismo o tome raspravljali prethodno sa zemljama partnerima, da vidimo jesu li oni spremni, na primjer, e, razgovarati o pravno obvezujućim odredbama zakona o radu, na primjer. Dakle, to je još uvijek nešto na čemu trebamo raditi i nismo, e, daleko smo još od finaliziranja ovog e, dokumenta. E, ovo poglavlje o investicijama zapravo je poglavlje koje je zaista opširno jer se tiče i načina na koji ljudi trguju, a ne samo ulažu. Tu postoje poveznice u samom sporazumu, i to u cijelom sporazumu, a ne samo u poglavlju o ulaganjima. Pitanje je <laughs> idemo li dovoljno daleko u svemu ovome, ali dobro, to je pitanje o kojem se može raspravljati. Evo ja prvi bih mogao reći da e, je to vrlo složeno pitanje i da nismo uvjereni da bi većina naših partnera išla u istom onom smjeru kao i mi ali evo u već e, ovih posljednjih 20 e, godina koliko radimo na ovim pitanjima mislim da smo dosta napredovali. Ne kažem da je to dovoljno, to je na vama gospodine predsjedavajući i na parlamentu da prosudite. Odabir sudaca, neovisnost sudaca i slična pitanja. Najprije oni koji su izrazili određene stručne bojazni, ja ih pozivam da o tome raspravljaju sa stručnjacima za pravna pitanja u zemlji iz koje dolaze i da ih pitaju koji su razlike između eh, izabira E, imenovanja sudaca, plaća sudaca, koje postupovne obveze imaju u njihovim zemljama. I vidjet ćete da sigurno postoje neke razlike, ali te razlike su siguran sam vrlo male. I ako sva ta mišljenja e, sastavimo, vidjet ćete da ono što smo mi predložili zaista ima svoj temelj, barem u e, pravnom sustavu Europske unije nekompatibilnost sa e, drugom aktivnošću e, vrijedi za vrijeme cijelog mandata u načelu šest godina. Plaćamo li ih dovoljno, e, previše ili premalo, pa to ćemo vidjeti s vremenom. Jer mi smo razmatrali one sustave u kojima se suci biraju sa sličnom razinom kvalifikacija žalbeni, za žalbeno tijelo također ćemo vidjeti, e, uzeti primjer Međunarodnog suda pravde, e, također arbitražnih sudova. To, to nisu sustavi koji su različiti jedni od drugih. Dakle, svi imaju isti sustav, imaju e, paušalnu mjesečnu plaću za samo sudjelovanje u sustavu, a poslije toga imaju i e, honorar za svaki dan koji odrade u tom sudu, na tom sudu. Dakle, mi smatramo da je suma koju smo odredili onakva kakva e, zapravo zaista može ih e, može biti dovoljna za onaj posao koji oni rade na tom sudu. Ali istina je da nama nisu nužno potrebni stalni odvjetnici. Mi trebamo imati odvjetnike koji su također bili i u pravnom sudu u pravnom sustavu u državama iz kojih dolazi. To mogu biti e, osobe koje su već imenovane kao suci, može se raditi o sucima iz Sjedinje američke države ili drugih e, država i e, siguran sam da njihov način funkcioniranja i imenovanja nije različit toliko u svim tim različitim državama i siguran sam da će svi imati e, nužne kvalifikacije koje su potrebne za obavljanje ovakvu vrstu posla. Mi želimo imati profesore prava, želimo imati i e, pravne savjetnike, odvjetnike, ali ne nužno one koji su samo za vrijeme cijele svoje karijere radili na rješavanju sporova. I ako to ne bude funkcioniralo u praksi, onda ćemo to prilagoditi, ali iskreno govoreći, mislim da ne moramo očekivati da će to biti manje učinkovito nego onaj sustav arbitraže kada e, stranke u postupku odabiru e, one koji će ih e, zastupati, koji će sudjelovati kao sudci. Sam trošak sustava smo procijenili što je bolje moguće. Mi smo procijenili koliko će e, to koštati u cjelini otprilike 3 milijuna eura. E, to dijelimo 50, e, pola pola sa Sjedinim državama i dakle Europskom unijom iz europskog proračuna će biti isplaćeno onih 50% koji mi trebamo platiti. Već smo počeli razgovarati sa kolegama iz glavne uprave za proračun. Oni su rekli da to je komplicirano, ali sasvim izvedivo. Hoće li to na neki način e, multiplicirati ugovore? Da, ali da li će to biti nesnošljivo? Ne vjerujemo. Nismo sigurni, ali ne vjerujemo. E, mi, ne, mi u svakom slučaju ne možemo preko noći pregovarati o mnogo e, sporazuma istovremeno. Dakle, prije nego što to počne, postane stvarno pitanje, proći će nekoliko godina, a za to vrijeme ćemo vidjeti kako funkcionira ovaj sustav e, multilateralnog suda. pitanja koja se, su vezana samo uz, samo uz Europsku uniju. U ovom slučaju u okviru europskih ugovora nije moguće odabirati najpovoljniji pravni sustav jer po odredbama uredbe koju je usvojilo e, vijeća parlament odobrio, ovaj sporazum će zamijeniti sve postojeće. Hoće li oni bilateralni sporazumi ostati na snazi? Da, samo u onim područjima u kojima ne postoji, koje ne pokriva multilateralni sporazum. Dakle, tu ne može doći do nekog sukoba. Ono što se može desiti je da u nekim državama članicama postoje bilateralni sporazumi koji će biti održani na snazi uz e, zastarjeli ISDS, to ste mogli primijetiti i u prijedlogu komisije gdje su postojale određene zastarjele informacije, ali to je sada nešto što pripada povijesti. U Europskoj uniji smo donijeli političku odluku o tome kako e, rješavati te ugovore, pa na taj način da ćemo ih postepeno smjenjivati i e, to je ravnoteža koja je ispregovarana sa vijećem i parlamentom. Naravno, ta ravnoteža nije savršena, to ne može biti riješeno tek tako. Ovo je predlog koji jednostavno nije E, nema toliku moć da bi sve riješilo. E, bilateralni ugovori unutar e, Europske unije su drugo pitanje. Zapravo u idealnom svijetu ne bismo ni trebali imati takve sporazume. Komisija razmatra te sporazume i otvara ponovno razgovore sa nekim državama članicama i u određenom trenutku će otvoriti pregovore sa svima. To je pitanje koje se tiče unutarnjeg tržišta. Naravno, sve ovo nije 100% točno što govorim, nemojte sada uzimati zdravo za gotovo, ali u svakom slučaju Mislim da u određenom trenutku nam takvi sporazumi više neće trebati niti u europskim institucijama, niti u Europskoj uniji. Mi imamo e, Europski sud koji je nadležan za rješavanje ovakvih pitanja do kojih može doći. Evo, rekao sam da će biti pitanje na koje nemam odgovor, a to je e, lokacija. Zapravo ne znam ni jesmo li već razmišljali o tome. Znam da je to još jedno od pitanja koje moramo razmotriti. Strasburg. A što ne Boston? to je koljevka američkog pravnog sustava. Možda bismo mogli imati i zapravo e, putujuću instituciju kao nešto što se dešava sa parlamentom između Strasburga i Brusela, samo što će to biti onda još skuplje, ali evo postoje raznorazne opcije pred nama. Možda bismo se i mogli naći na pola puta. Možda će i biti zaista na pola puta. Grenland možda? The definition of investment. Definition investment. Definicija ulaganja. Svi vi koji ste postavili pitanje o tome imate potpuno pravo. No što zapravo zaslužuje zaštitu? Imovina. ja ulažem u zemlju, ja uzimam svoje vlasništvo, svoju imovinu i stavljam je u treću zemlju. Za moju korist i za korist lokalnog gospodarstva. To, to, to je definicija ulaganja. To nije pravni pojam, ali to je dakle ključni gospodarski pojam. To nije samo izgraditi tvornicu. Koja je razlika između toga da ja gradim e, tvornicu u e, zemlji X ili financiram postojeću e, kompaniju i omogućavam joj rad i rast. Dakle, u kojem slučaju ja riskiram više ili manje imovine. Ja dakle svoju imovinu stavljam tu na raspolaganje. Moja otkrića, zar to nije vrijedna zaštita? Mi smo definirali ulaganje kao korištenje imovine u proizvodne svrhe. Istovremeno, ako gledate ekspropriaciju, što je to? To je oduzimanje imovine. To je uobičajena definicija ekspropriacije već u proteklih 200 godina. Netko tko ne može ispuniti tu definiciju neće imati e, zaštitu, neće uživati zaštitu ovog ugovora. I to se naravno može odlučivati dakle, za svaki posebni slučaj. Mi smo govorili o nekim najočitijim slučajevima. No, odlučivat će se, dakle, za svaki slučaj je li netko pravi ulagači zaslužuje zaštitu ili nije. Suci će biti nadležni za utvrđivanje da ako cijela država tvrdi da to nije pravi ulagač, to će odlučivati suci i kao i u svim jurisdikcijama, to će biti pitanje nadležnosti, um, pravnog statusa, to će biti, to će biti prve stvari o kojima će se odlučivati. I još jedno pitanje koje sam skoro zaboravio. Pitanje paralelnih E, zahtjeva paralelnih tužbi. Dakle, takvo što postoji u svakoj e, jurisdikciji kako bi se spriječilo da situacija ne postane nepopravljiva. Tako da kada mm, se donese konačna odluka da ona više nije neupotrebljiva zato što predmeta više nema. suci znaju da postoji spor i znaju da postoji mogućnost, postoje opasnost da ako se nešto poduzme, da će da će se naštetiti slučaju i onda treba dakle e, zaustaviti tako nešto i dopusti i investirati da se provodi samo na jednoj instanci. Um, sorry, I'm finding it difficult to read some of my own notes. <laughs> Uh, uh, the opinion of the Court of Justice. Mišljenje suda Evropske unije. E, kontaktirali smo ih um, dva puta, 1994. i sada za trgovinska pitanja. I znam da se ne slažemo o primjerenosti, o pravnoj funkciji, ali komisija nema nikakve sumnje da, ovo, da je ovo kompatibilno sa, sa um, europskim propisima. To što komisija nema nikakve sumnje, ne znači da sumnje nisu dopuštene. Ali to isto tako znači da moramo um, djelovati na temelju naših najboljih procjeni, na temelju procjeni naših pravnih službi i ovaj sustav nije nekompatibilan sa europskim pravom, zato što ovdje govorimo o pravu, o europskom pravu i o međunarodnom pravu. I u srži uvjeren sam da prava koja ćemo dati E, stranim ulagačima u okviru ovog sporazuma se ne razlikuju i u, većin, i u velikom broju slučajeva su čak i manja od onih prava koje imaju e, prema propisima na snazi u Europskoj uniji. Tako da mi vjerujemo u mišljenje suda Europske unije i u principu, kao što sam rekao, vrlo ih rijetko pitamo za e, mišljenje. sorry, I'm just skipping through this. The question of what happens in European Parliament and this chairman. Što se događa u Europskom parlamentu i postupovno pitanje, to gospodine predsjedniče ostavljam vama, ne želim niti nagađati. A, uh, uh, I know, Chairman, I know my place. Um, see. Um, mediation. Posredovanje. moramo paziti da ne pokušavamo sve jurisdikcionalizirati, sve što se kreće. To, ovo je nešto što je poznato svim našim pravnim sustavima. Imate mirenje, posredovanje, mi imamo jedno i drugo. Ovime obvezujemo strane u sporu da najprije vide postoji li prijateljski način da se riješi problem. To nije pravna to nije ništa pravno, to nije obaveza. Ako strane žele na miran način riješiti spor, imaju neke mogućnosti. Ali nema ništa što ih obvezuje mm, vladu ili nadležna tijela da prihvate posredovanje. Ne postoji ništa što će penalizirati bilo koju stranu ako ne iskoriste te mogućnosti. No pitanje je želimo, želimo li stvoriti e, sustav u kojem bilo kakva žalba odmah reglustira e, sporom. Ne, zato što na taj način će samo doći do velikog broja sporova što se dogodilo i to sporova koji zapravo nisu nikad trebali se ni dogoditi. I sada pregovaramo da se moramo vratiti na sustav u kojem postoje prijateljski način rješavanja sporova. Do sada to još uvijek nismo uspjeli, ali u svim našim pravnim sustavima, u brojnim zemljama se pokušava, se e, potiče izvan sudsko rješavanje sporova. Sa, tu dakle nećemo nikada imati mirenje ili posredovanja u, okviru e, transparentnosti. I to ako jedna strana u e, sporu, to jest u posredovanju javno tijelo. Rezultat posredovanja će e, imati učinak na proračun i to mora biti domaća obveza za transparentnost. Transparentnost koju ćemo zajamčiti u sporu je u principu kada znamo da ishod posredovanja nije dovoljno dobar. Nekad su pravni argumenti problem. nekad su implikacije politike. Jedna stvar koju želim pojasniti, mm, zastupnica Ferenca, mi nismo nikada rekli da nema veze između zaštite ulaganja i stranih izravnih ulaganja. Rekli smo da nema automatske veze, da nema mehaničke veze jako velik broj studija pokazuje da postoje veze da kada imate bolju zaštitu ulagača, imate i više ulaganja, imate stabilnije ulaganja. Kako ćete ostvariti tu zaštitu, e to je druga priča. Međunarodni sporazum je tek jedan alat kojim se to može postići. No, mm, zaštitu ulagača se može ostvariti i kroz nacionalne zakone. I neke naše zemlje to čine, mnogi naši partneri to čine i nisu ni svi partneri se ne slažu s nama. Mi se nekada niti ne slažemo sa eh, SAD-om da oni jamče za zaštitu ulagača. I ako pitate Amerikance, mislim da će i oni reći da, Europa je super, ali mi bismo radije imali bolju našu zaštitu ulagača. I eh, rado ću vam proslijediti odgovor koji je komisija dala na to pitanje. A što se tiče e, usporedbe sa žalbenim tijelom, uzmite ovo sa e, rezervom, provjerite. Ja ću vam poslati e, usporednu tablicu što smo predvidjeli za članove žalbenog tijela i što smo predvidjeli u drugim jurisdikcijama sličnog kalibra. Mm, to je u ovom slučaju za sudce tribunala manje, zato što ne bi, oni neće biti zaposleni na stalno. I, a, e, dakle, ti suci će biti e, zaposleni na skoro pa, najvjerojatnije na puno radno vrijeme, bit će ih šest, a to sve smo zaključili zbog toga što smo vidjeli koliki broj sporova. A s druge strane članovi žalbenog suda neće imati puno radno vrijeme, neće biti stalno zaposleni, tako da zbog toga je ta razlika. Dakle, odbori razgovaraju o međunarodnim odborima, u sporazumima. Oni tu su strane i to se odlučuje konsenzusom. Dakle, drugim riječima, mi, to jest Evropska unija je pola u svakom od tih odbora i odbora ne čine ništa, e, odbori neće učiniti ništa s čime se Evropska unija nije složila. Kako ćemo mi odlučiti koju ćemo stav imati u tom odboru? To ovisi o našim propisima i o našim e, postupcima. A što se tiče međunarodnih e, sporazuma, tu ćemo naravno djelovati prema propisima Europske unije. Tako da da, postoji problem koji bi mogao izmaknuti e, kontroli, ali to se neće dogoditi, a da mi ne znamo i ne, ne kontroliramo to. I onda će donje, biti donesena ta odluka. To će se dakle odlučivati e, u Europskoj uniji prema postupku definiranom u sporazumu. Tako da mm, želim vam time reći da postoji kontrola nad cijelim tim e, postupkom. Evo, nadam se da nisam za, mm, zaboravio ništa što je previše važno. Hvala vam. Ovo je stvarno bila vrlo detaljna rasprava i e, vrlo detaljni odgovori. Naravno, to je tek početak analize vašeg prijedloga i mislim da ćemo svakako ostati u kontaktu. Hvala vam puno još jednom. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 5, die Monitoring-Gruppe. Evo imamo sada a, točku dnevnog reda skupine za praćenje. Gospodine Moreli, e, ima li nešto za Švicarsku? 24. Hvala. 24. lipnja, srpnja, pardon, smo održali prvi sastanak o europskom gospodarskom prostoru i odlučili smo se koncentrirati na Švicarsku i na Norvešku. Što se tiče Švicarske, slobodni trgovinski sporazum koji nas veže sa tom državom je već zastario. Iz 1972. je. I taj sporazum ne predviđa rješavanje sporova. Osim toga, ostale probleme koje smo uočili jest da postoji ogroman broj bilateralnih sporazuma i onda postoje sve teže upravljati trgovinskim odnosima. Osim toga, to predstavlja prepreku za transparentnost. Zatim, zajednička pravila o javnoj nabavi i e, trgovini uslugama su zapravo slaba. Zatim, e, tečaj između franka i e, eura je problem za švicarske proizvođače koji postaju manje konkurentniji, onda se javlja protekcionizam. A osim toga Švicarska nije nametnula sankcije e, prema Rusiji, tako da može slobodno izvoziti svoje e, proizvode u tu zemlju za razliku od Norveške koja sudjeluje u sankcijama. Zatim izvoznici iz Europske unije moraju plaćati carinske pristojbe e, za ulazak na švicarsko tržište, a švicarski proizvodi ulaze u Italiju, na primjer, bez carina. A što se tiče Norveške, u ovom trenutku se pojavio samo jedan problem, a to je da je ta država nametnula carinske naknade za sir, govedinu i neko povrće. Unatoč protivljenju zemalja Europske unije, ovo je trenutačna situacija i za sada ne vidimo rješenja. Budući da su se pojavili e, značajni problemi, planiramo e, organizirati još jedan sastanak radne skupine i možda uključiti i predstavnike tih zemalja, te dionike, kako bismo uspjeli e, što bolje riješiti te probleme koje smo uočili. Hvala vam. Evo sada imamo praćenje SAD-a 2. rujna Imali smo briefing o rundi od 13. do 17. lipnja. Tu nema mnogo toga za eh, izvijestiti. Eh, i nemamo nekih konkretnih informacija. Mm, eh, povjerenica, kako je rekao Mauro, je u SAD-u kako bi imaju sastanak za pregled situacije E, vidjet ćemo kojim će tempom ići i dalje pregovori. Mm. E, prioritet još uvijek imaju ima dovršenje sporazuma o uslugama. Japan je trećeg rujna, dakle to je bilo trećeg rujna, e, izgleda da pregovori e, idu polako, nisu još razvili neku dinamiku. E, o, tome ćemo raspravljati s našim, našim izaslanstvom. Edmund Scholz govori o Ekvadoru. Imali smo razmjenu mišljenja 16. rujna, dakle prije otprilike tjedan dana, sa dva ministra gospodarstva to je trgovinu i ministar za socijalni razvoj. To je bila vrlo, vrlo dobra prilika da s njima porazgovaramo o nekoliko aspekata e, pristupanju e, trgovinskom sporazumu sa Kolumbijom i Peruom. Dakle, radi se o gospodarskim i trgovinskim odnosima, te veze sa različitim e, aspektima rezolucije. O tome, na tome upravo radimo i sutra ćemo glasati. Na sastanku smo se koncentrirali na teme e, od, održivosti u poglavlju o razvoju te razgovarali o mogućem učinku ovog e, sporazuma na socijalne i gospodarske i ekološke aspekte još uvijek nije jasno što će predstavnici komisije odlučiti, na koji način će pomiriti stajališta ministara iz Perua i Kolumbije prema Ekvadoru i hoće li Ekvador pristupiti tom sporazumu Ostala je još jedna godina. Dakle, prošla je već godina dana od kad smo ispregovarali o takozvanim stand still odredbama. Tako da stvarnost je i ozbiljnija i kompliciranija nego što smo očekivali. ja se nadam da će Ekvador ostvariti uspjehe u svim ovim aspektima, a posebice u pitanju e, rješavanja siromaštva. Zatim u, zaustaviti kršenje šuma, krčenje šuma. u skupini koja prati trgovinske sporazume s Ekvadorom. Osoba koja je nadležna za to nam je dala datume i ja se nadam da ćemo sutra usvojiti rezoluciju i da skupina neće moći samo pratiti pripremne radove, već i da će imati ulogu u praćenju provedbe tih e, propisa. Hvala lijepa, tu će vremenska dimenzija igrati veliku ulogu. TISA e, je, 17, je se dogodila 17. E, rujna, to je 13. runda. Gospođa Reding nije ovdje. Nisam čuo ništa posebno Imat ćemo o tome i jednu rezoluciju. E, I onda ćemo to još jedan put intenzivno raspraviti. E, Vjetnam to će biti 22. ovog mjeseca. Hvala lijepa predsjedniče. Kao što znate, ovi pregovori između EOA i e, Vijetnama Vjetnama su finalizirani e, u načelu u, tijekom ljeta. Imaćemo vrlo brzo jedan tekst i potpis e, ugovora. Možda do kraja ove godine. Sutra ćemo imati sastanak skupine za praćenje nakon tri mjeseca i onda ćemo e, imati izvještaj o konačnoj fazi pregovora e, koje u srpnju. Nadam se da ćemo uskoro dobiti i konačni tekst. To je sve za sada. Hvala lijepa. Mislim da je to vrlo dobar razvoj. E, u redu, evo, to je bila točka pet, a sada idemo na točku šest o, oprostite. E, predsjedniče, vrlo kratko. Imali smo i sastanak skupine za Kinu. Vrlo kratko, to je bilo prije ljeta i e, ako imate kako ih pitanja, rado ću odgovoriti. Kao što se e, sjećate, to je 17. summit EU, EU Kina E, to je bilo u, u 14. srpnja i u prvom redu smo raspravljali o, o, o rezoluciji o, samitu na visokom nivou. Onda sporazum sa Azijskom e, bankom za ulaganje u infrastrukturu. Im, e, to je, tu je situacija ista Evropska unija e, zagovara šire pregovore. Čini se da Kinezi e, i dalje e, nastoje imati bolji neki sporazum u sklopu FTA. Onda smo imali tema koja nije bila službeno na dnevnom redu, ali to je uvijek e, i tema, a to je e, e, status tržišne ekonomije, Kina kao tržišna ekonomija. Mi smo se sastali i sa veleposlanikom. Mislim da moramo pričekati da će komisija će dati svoj prijedlog o tom statusu. Naš odbor se mora zato dobro pripremiti za taj prijedlog. Mislim da moramo biti spremni da ocjenimo sve aspekte e, prijedloga i da moramo nakon pažljivog razmatranja donijeti odluku. Ako želite još neke detalje, rado ću odgovoriti na pitanja. Hvala lijepa. Nemamo za sada pitanja, e, u ste. E, u pravu ste, ovo pitanje statusa tržišne ekonomije je ključno i e, to ćemo uskoro imati na dnevnom redu u drugoj polovici ove godine. Sljedeća točka dnevnog reda je točka dnevnog reda je stanje razvojnog plana iz Dohe uoči desete ministarske konferencije e, svjetske trgovinske organizacije. Imali smo konferenciju u, u imat ćemo konferenciju na aerobiju u prosincu, mi ćemo tamo imati svoje izaslanstvo. E, to moramo malo pogurati svoje stajalište. Imamo tu i zato smo donijeli jednu rezoluciju sa dva su predsjedatelja e, e, STO-a Pablo Sajba i, i, i sa mnom. Nemamo konkretnih rezultata za e, plan iz Dohe u Nairobiju je prošlog tjedna rekao da je, postoji potencijal za Nairobi, uključujući i neke stvari koji se tiču razvoja, zatim e, konkurencije u polju privredi kao i e, poboljšanja transparentnosti na nekim područjima imamo malu šansu napretka eh, u, na toj konferenciji u, u Nairobiju. Mi smo pripremili rezoluciju, ona podcrtava eh, važnost multilateralnog pristupa. O tome smo ovdje razgovarali. To je još uvijek naša orijentacija. Otvaram diskusiju. Gospodin Kubla ima riječ kao prvi. Hvala predsjedatelju. Htio bih reći nekoliko riječi. Alde je zadovoljan sa nacrtom rezolucije. Naš klub ima neke prijedloge za amandmane. Nadam se da ćete e, ih podržati. Ja ću evo dati sažetak najvažnijih amandmana. E, ovaj odbor kaže e, opetovano, ali to nikada nije dovoljno, da ćemo predložiti novi stavak o multilateralnom e, sustavu trgovina. E, e, to mora biti kamen temeljac politike EU-a. Evropska unija je opred, da to bude zaključeno na desetoj ministarskoj konferenciji, što bi jako ojačalo multilateralni sustav o plurilateralnim sporazumima podcrtavamo da e, STO stvori uvjete za moguće buduće e, takove aranžmane. taj proces e, mora inicirati STO ako ima dovoljan broj e, sudionika. To je e, standardni zahtjev EU-a. Što se tiče razine ambicija, e, svijet se od 2001. znatno promijenio. Rasprave u, u Ženevi i kako napredovati u razgovorima su pokazali da trebamo biti ambiciozni kako bismo realistično postigli e, naše ciljeve u svim stupovima pregovora. To treba e, svakako uzeti u obzir e, realnost sadašnjeg trgovinskog okruženja. Najbolje ne smije biti neprijatelj dobroga moramo imati pragmatičan pristup, e, moramo znati o, čemu se možemo sporazumjeti. sporazumjeti. Uspjehu u Nairobiju nije jako vjerojatan. Moramo imati e, neki zaključak o DDA-u, moramo osigurati da E, prekovori STO-a e, budu središnje u daljnoj liberalizaciji trgovine na svjetskoj razini. Stavak 2. Načelo e, specijalnog i diferencijalnog postupanja mm, to je intrinzično organizaciji E, sadašnja formulacija je malo prejaka i e, e, to nije u skladu s onim što žele Indici, Kine i druge zemlje kažu kako bi izbjegle daljnju odgovornost. Stoga sugeriramo da to malo ublažimo jer stavak 10 poziva E, razvijene zemlje da e, preuzmu veću odgovornost što praktično znači da e, ti specijalni i diferencijalni sporazumi postanu automatski za sve. Odredbe trebaju postati točnije, moraju podlijegati reviziji i i odgovoriti potrebama e, zemalja u razvoju koje to najviše trebaju. Moramo izbjeći riječ e, diferencijaciju e, diferencijacija u stavku 10. To je crvena krpa za zemlje u razvoju. Poruka je dobra, ali ne smijemo koristiti tu riječ E, diferencijacija. E, e, nije uzet, nismo uzeli u obzir razne razine razvoja zemalja i njihove potrebe potrebe raznih zemalja. Stvarna tema nije razvoj, već to kako postupamo sa e, zemljama e, novonastalim gospodarstvima. E, unatoč činjenici da su one u raznim fazama razvoja. Ne, idemo tako daleko da kažemo da su strukturne reforme STO-a prijeko potrebne. ali bismo željeli vidjeti stalna poboljšanja funkcioniranja STO-a i njegove učinkovitosti e, što se tiče e, e, sporazuma o facilitaciji trgovine, tu je potrebna ratifikacija od, svih, od strane svih članova. kako bi to što prije stupilo na snagu. I na kraju još jedan problem e, koji imamo sa stavkom 16. E, nismo za uspostavljavanje e, stalne, stalnog izaslan, parlamentarnog izaslanstva Europske unije pri sto Prema našem poslovniku INTA je odgovorana za odnose sa STO-om i, i e, tako ćemo se postaviti i u Ženevi. E, mi e, se držimo onog što je reklo naše tajnistvo i odbor, upravni odbor. Sve drugo bi smanjilo e, važnu nadležnost e, INTE i tajništva. Kao, I svi ćete se složiti da oni odlično obavljaju taj posao. posebne stalne e, izaslanstva uključuju i sudjelovanje E, drugih multilateralnih i e, bilateralnih izaslanstava u našoj misiji. Dok neke, neka druga parlamentarna tijela e, nastoje oduzeti naše na nadležnosti, mi ne smijemo sami sebi zabiti gol. Hvala, gospodin Vikler govori u ime gospodina Salbe. Hvala lijepa. Su izvjestitelj na ovom pitanju me zamolio da govorim u njegovo ime. Mi smatramo da značajni rezultati su postignuti i da imamo ambiciozan cilj za Nairobi. Parlament je nedavno dao zeleno svjetlo za sporazum o e, olakšanju trgovine i u ime su izvjestitelja želim e, pozdraviti rad e, su izvjestitelja, odnosno izvjestitelja u sjeni tajništva. Mi želimo pomoći zemljama u razvoju kako, kako bi se one mogle boriti sa problemima na samom izvoru i kako bi mogli postići održiv i samostalan rast kroz mekanizme kao što je e, TFA, odnosno sporazum u slobodnoj trgovini. To je ono što, se, što je jako značajno danas u svijetu migracijske krize sa kojom se suočava srednja i istočna Europa. Mi očekujemo da ćemo imati manje ili veće, veće poteškoće u pregovorima u Nairobiju, naročito što se tiče pitanja a poljoprivrede. Imamo neslužbene dokumente u kojima je predloženo da se smanje e, potpore i e, dakle poljoprivredne potpore, a to e, predlog kojeg države kao što je Indija i Kina nisu dobro prihvatile. Hvala. Hvala lijepo. Ema. Uh, thank you. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući i zahvaljujem se i izvjestitelju na ovom izvješću koje je pripremio. Mislim da imamo ovdje zaista pozitivan jedan smjer što će nam pomoći da postignemo pozitivne ciljeve u Nairobiju. Imam samo nekoliko riječi koje želim reći. Imam nekoliko rezervi vezano uz stavak broj 10, točku 10 u kojem se govori o diferencijaciji. O tome možemo detaljnije razgovarati nešto kasnije. E, htjela sam to samo spomenuti, ali me brine zahtjev za stalnom europskom delegacijom. Možete nam pojasniti zbog čega je to potrebno. Čini mi se da ćemo na taj način duplicirati stvari i na neki način zasjeniti važnost našeg odbora, odbora ovog parlamenta i e, općenito ulogu parlamenta koji ima pravo nadzirati ovaj rad. Na koji način će to funkcionirati i hoće li to ili ne duplicirati rad sadašnjeg odbora? Hvala, Helmut. Zahvaljujem. Ja također se želim zahvaliti na ovom izlaganju. Mislim da je ovo zaista sjajan temelj za budući rad kako bismo mogli postići zadovoljavajuće rezultate unutar odbora INTA, Europskog parlamenta. A isto tako to vrijedi i za odbor svjetske trgovinske organizacije. Mislim da zaista idemo u pravom smjeru i mislim da je u da je odgovornost Europske unije e, na konstruktivan način doprinijeti rješavanju ovih problema. I to na taj način što će zaista reći koji su stalni problemi zemalja u razvoju. Što se tiče točke treće i četvrte i sedme, Mislim da bismo mogli biti nešto eksplicitniji u našem stajalištu. Vezano uz memorandum iz Ženeve Pascala Lamija koji kaže da trgovinska politika se ne može ograničiti samo na sebe, već je povezana i sa mnogim drugim pitanjima kao što su na primjer klimatske promjene, razvojna politika, gospodarski rast, mala i srednja poduzeća i tako dalje. Možda bismo mogli dodati nešto i o tome i reći kakva je sadašnja situacija ako Elmer Brock, predsjednik AFETA, e, je rekao nakon ljetne stanke da kada govorimo o krizi sa izbjeglicama ne možemo se ograničiti samo na vanjsku politiku, već e, moramo govoriti o razvojnoj politici i e, trgovinskoj politici. Stoga bismo i ovdje se mogli zapitati kakav bi to utjecaj mogao imati na naš rad ako uspostavimo bližu vezu sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Slažem se s onim što su rekli gospodin Takula i drugi. Moramo vidjeti detaljno različite politička područja, sve zaista staviti karte na sto kako bismo znali dokle smo zaista došli što se tiče trgovinske politike Europske unije. Zatim točka osma. Ovdje imam jedan prijedlog. Općenito govoreći, mislim da bismo se trebali postaviti pitanje što u ovdje izvješću na vlastitu inicijativu AFETA ima veze sa jedinim narodima. Mi moramo uskladiti naše politike, ali moramo isto tako i provjeriti svaku od njih kako ne bi došlo do kontradikcija. Ako odbor AFET usvoji izvješće na vlastitu inicijativu, o određenom pitanju, onda trebamo izveći situaciju da paralelno se radi na tom istom pitanju drugdje, jer onda ćemo imati dva različita dosjeja. I samim tim se ne možemo boriti sa drugim izazovima kao što su e, izazovi vezani uz e, e, monetarnu uniju. Znamo da je uspostavljena radna skupina koja treba govoriti o svim ovim pitanjima koja su jako značajna jer mislim da možemo napraviti poveznicu između nas i onih koji o tome razgovaraju u Ujedinjenim narodima po pitanju smanjenja duga. Zatim točka 12. Tu moramo povezati sa tizom, vidjeti što ćemo učiniti sa multilateralnim sporazumima i sa onim o čemu je govorila gospođa Reding u izvješću o TIZI, o radu radne skupine i vidjeti kako taj multilateralni sporazum, odnosno taj bilateralni sporazum, neće učiniti ništavim cijeli bilateralni sustav već treba ići u korist tog bilateralnog sustava. Hvala još jednom našem e, kolegi E, drago mi je što sjedite ovdje sada u prvom redu i sigurno sam da ćemo kasnije Svi se možemo tome sada pridružiti. Dajem riječ komisiji. Evo, imaš riječ. Hvala. E, e, hvala. I hvala svima vama na ovoj dobroj rezoluciji koja će sigurno biti korisna u pregovorima u Ženevi, a na putu ka Nairobiju. Nakon ovih uvodnih izjava želim reći da se nažalost Nažalost, skrećemo sa onog puta za koji je komisija mislila da je najbolji za Nairobi. E, dakle, realističan i sveobuhvatan paket koji bi nam omogućio da okrenemo stranu o DDA i drugim pitanjima koji su pred nama kao izazovi. Znamo da postoje rasprave o domaćoj potpori vezano uz američki predlog i znamo da nekoliko članova koji su nam pružili podršku nije dovoljno kako bismo došli do tog sporazuma to će nas dovesti do ovog slabijeg paketa za Nairobi. Prvo mi smo se složili sa svima vama da će se to morati usredotočiti na razvojnu komponentu, ali isto tako je važno usredotočiti se na najmanje razvijene države i tu vjerojatno ću biti nešto otvoreniji u odnosu na one koji su govorili o diferencijaciji postoji zaista u doprinosi različitih e, najmanje razvijenih e, država. Postoje izazovi, politički izazovi koji se moraju zaista naglasiti. Još jedan aspekt kada govorimo o ovom paketu je taj da vidimo što ćemo učiniti sa pitanjem e, domaće potpore pristupu tržištu jer to je nešto o čemu ćemo morati raditi nešto kasnije. Teško je to pitanje, ali ćemo morati pronaći rješenje i to na isti način na koji smo pronašli rješenje za već postojeća pitanja. Na ovaj ili onaj način je to zaista bitan dio diskusije za Nairobi, što ćemo učiniti sa ostatkom Dohe, kako to revitalizirati i stvoriti uvjete u svjetskoj trgovinskoj organizaciji za e, funkcionirajuće pregovore o e, radu ovih organizacija a da ne delegiramo sve one nadležnosti vezano uz e, trgovinske sporazume drugima. Također se slažem sa svim onima koji su rekli da je dobro primijeniti e, sporazum o slobodnoj trgovini kao što to i vi kažete u točki sedmoj, ali i ratifikacija je bitna. Možda ne moraju ratificirati svi članovi Svjetske trgovinske organizacije, ali barem dvije trećine njih. Nekoliko riječi o SDT-u i nekoliko riječi o bojaznima koji su neki od vas izrazili. Postoji predlog za pregovori u Ženevi prema kojoj bi određeni članovi trebali čekati nekoliko mjeseci prije nego što nametnu fitosanitarne e, sankcije na države članice. To nije prihvatljivo jer će se na taj način ugroziti trgovina, ali na koji način možemo zapravo vidjeti koje su najbolji načini za prikupljanje podataka u Europskoj uniji, to je nešto što ćemo morati riješiti kasnije. Isto tako postoji strukturna reforma koja je nužna E, ne samo strukturna već i e, pravne reforme kako bismo vidjeli na koji način govarati u okviru STO-a i vidjeti koja će biti uloga e, nadolazećih novih članova u ovom kontekstu. Hvala. Uh, Hvala dragim kolegama na svim komentarima. Evo samo još e, jednu napomenu o izaslanstvu. To je zapravo zahtjev kojeg smo dobili u nekoliko prethodnih rezolucija. Dakle, to nije nova ideja i ona se temelji na našem dosadašnjem iskustvu. Dosad smo imali ponekad probleme za sastavljanje ad hoc izaslanstva koje bi se u ime našeg odbora pridružilo STO. Zbog toga je došlo do ove izmene, no međutim možda ne moramo nužno se držati ovog zahtjeva, možemo razmisliti o njemu. U redu, hvala vam svima. E, rok za amandmane je 28.9 a trebali bismo glasovati o ovom pitanju 15. listopada. Hvala vam svima, a sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, to je sastanak koordinatora i to je zatvoreni sastanak. Dakle, pozivamo samo koordinatore, tajništvo, pravnu službu i e, predstavnike klubova zastupnika koji mogu ostati u dvorani. Dakle, imamo stanku od dvije minute.